Okay. Uh, chers collègues, ladies and gentlemen, we'll start. So please um, have a seat. Molim vas zauzmite svoja mjesta. Prva točka na dnevnom redu je usvajanje dnevnog reda. Ili se u redu? Radili prijevod? Čemu li se? The second point is uh, the approval of minutes of meeting. Druga točka na dnevnom redu je odobrenje zapisnika za sjednice održane 5. do 6. tisuće 2014. Ima li kakvih prijedloga izmjene ili dopune? Nema, hvala, onda možemo nastaviti. Nemamo priopćenja predsjednice, tako da time odmah smo odradili treću točku dnevnog reda. I za četvrtu točku dnevnog reda dat ću riječ gospođi Samek a riječ je o procjeni strategije Europske unije za ravnopravnost žena i muškaraca 2010-2015 kao doprinos postizanju ciljeva Pekinške akcijske platforme. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa. Dame i nekolicino gospode, dobar dan. Ja ću dati jedan kratak predlog ove studije koje smo proveli o strategiji Europske unije za ravnopravnost žena i muškaraca u razdoblju 2010-2015. A ono što smo nastojali postići je provedba ove studije kako bismo dali potporu ovome odboru u procjeni strategije kao doprinosu postizanju ciljeva Pekinške akcijske platforme. Također je naša namjera bila provesti ovu procjenu kako bismo iz toga izvukli i preporuke za nadolazeću strategiju, odnosno za buduću okvirnu politiku za 2015. i dalje. Mislim da ste svi vidjeli sažetak ove studije, ali ako niste, onda će on biti dostupan u sljedećih nekoliko dana. Podijeljen je u tri dijela. Prvi dio je procjena višegodišnjeg političkog okvira za ravnopravnost žena i muškaraca na razini Europske unije. I same strategije unutar političkog okvira i također smo se usredotočili na razdoblje 2010-2015 i također na pekinšku akcijsku platformu kao i na doprinose u tom pravcu Europske unije. Drugi dio, odnosno druga poglavlje, odnosi se na procjenu strategije i razmatra se doprinos e, strategije pekinškoj akcijskoj platformi i svim ostalim oblicima djelovanja koji su predviđeni u europskim programima, znači i na europskoj i na međunarodnoj razini. I osvrnuli smo se na pitanje unutarnje i vanjske dosljednosti, odnosno koherentnosti same strategije. Dakle, razmotrili smo bavili se strategija potrebama europskih zemalja članica po pitanju rodne jednakosti i također postoji li koherentnost između ciljeva koji su predviđeni strategijom i njihova povezanost sa ostalim programskim dokumentima o jednakosti muškaraca i žena. Zatim smo se pozabavili i provedbom same strategije i također pitanjem e, postoji li učinkovit sustav e, procjene i izvješćivanja. Na kraju treće poglavlje obuhvaća sve i donosi preporuke za moguća poboljšanja u budućoj strategiji i također zato što bi se moglo učiniti kako bismo osigurali bolju učinkovitost buduće strategije. Procjena se uglavnom e, temelji na procjenama i istraživanjima iz instituta na temelju postojećih studija i dokumenata. Obavili smo određene razgovore, ali nažalost imali smo samo malo vremena za provedbu ove studije, tako da smo imali mali broj razgovora i usvojili smo jedan analitički pristup koji se temeljio na evaluaciji i analizi samih politika. Evo ja ću sada ukratko sažeti prednosti i slabosti koje smo prepoznali analizom svih dokumenata i strategije i to podrobnije i zatim ću iznijeti naznake za koje smatramo da smo propoznali u tim e, politikama za poboljšanje učinkovitosti buduće strategije. Koje su glavne prednosti? Pa Prvo i najvažnije je usvajanje ovog dvostrukog pristupa koji se temelji kako na djelovanju za postizanje rodne ravnopravnosti i također za uključivanje rodne ravnopravnosti u sve politike koje provede europske institucije i zemlje članice. I također još jedna važna prednost je prepoznavanje područja prioriteta na koje treba usmjeriti strategiju. Dakle, imamo pet glavnih strateških prioriteta na koje je strategija usmjerena. Kada je riječ o prikladnosti strategije s obzirom na potrebe za ravnopravnosti spolova u Europskoj uniji, smatramo da su prioriteti i aktivnosti koji su naznačeni u strategiji 2010. godine još uvijek jesu relevantni u europskom kontekstu, dakle Izdvojeni su relevantni prioriteti za europski kontekst kada je riječ o rodnoj perspektivi. Važno je također naglasiti da postoje uske veze između ove strategije Europske unije i strateških ciljeva pekinške platforme. naročito mm, po pitanju određenih područja koja su posebice važna za europski kontekst, odnosno gospodarsko osnaživanje žena, obrazovanje i profesionalno usavršavanje, zatim suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja, uvođenje žena u procese donošenja odluka i također e, po pitanju institucionalnih mehanizama za napredovanje žena. Strategija se usredotočila također i na još neke elemente koji su prisutni u pekeškoj platformi. No, ta druga pitanja ili područja su možda manje bitna za europski kontekst. Ova strategija je ostvarila brojne ciljeve koje se zacrtala, naročito po pitanju aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti, na izradu web stranica i informativnih listova i letaka po pitanju studija i izvješća, usavršavanja, zatim raznih materijala za obrazovanje i edukaciju i također kada je riječ o razvoju novih alata za prikupljanje podataka, recimo sada Eurostat e, izrađuje brojna izvješća koja uzima u obzir i rodnu perspektivu i izvješća o bitnim pitanjima koja su vezana za e, rodnu ravnopravnost. Ne samo Eurostat, nego i druge agencije poput Europskog instituta za e, ravnopravnost spolova i druge agencije sada izrađuju studije i istraživanja koja su važna za ovo područje, a ono se prije uopće nije uzimalo obzir. Dakle, to je važan rezultat ili postignuće ove strategije. Također, u okviru strategije provedeno su brojne zakonodavne i nezakonodavne mjere. No, u nekim slučajevima proces donošenja tih, procesa, e, tih propisa još nije gotov. Što smo utvrdili ovim istraživanjem? Aktivnosti koje su naznačene u strategiji su samo uopćeno iznesene, dakle nisu navedene niti rokovi, niti ciljevi, niti su navedeni subjekte koji snose odgovornost za provedbu tih aktivnosti. Znači, ponavljam, niti ciljevi, niti rokovi, niti odgovornosti su precizno naznačene. Nakon razrade strategije pojavili su se novi izazovi koje će trebati uzeti u obzir pri izradi sljedeće strategije. Recimo riječ je o pitanjima koje su povezana sa sociodemografskim promjenama, odnosno sa starenjem stanovništva. Osim toga, većina starijeg stanovništva su žene koje žive same sa vrlo niskim prihodima, tako da e, postoji problem koji je povezan sa sociodemografskim izazovima i također postoje problemi koji su povezani sa migracijskim tokovima i tu također postoje razlika između muškaraca i žena, tako da bismo se i time trebali pozabaviti u ovoj strategiji. Zatim e, postoji i veliko pitanje učinaka ove vrlo dugotrajne gospodarske krize koja je pogodila većinu europskih zemalja i to sa vrlo različitim učincima na muškarce i žene. E, za muškarce su učinci bili neposredniji, oni su sami od početka osjetili posljedice krize, zabilježen je pad zaposlenosti među muškarcima, ali kada je riječ o ženama zapravo nepovoljne posljedice počinju tek sada. I tako da će žene biti daleko pogođenije rezovima u proračunu i politikom e, mjera štednje, zato jer se tu uglavnom režu izdaci za socijalne usluge, tako da će žene morati opet snositi najveći teret e, pružanja skrbi i također odgovornosti u tom smislu, a za to će biti sve manje i manje novca. Također e, reforme koje su se provodile u posljednjim godinama, recimo tu mislim na mirovinsku reformu i također na promjene socijalne skrbi i promjene u socijalnoj zaštiti su imale različite učinke na muškarce i žene, tako da je prije provedbe ovakve politike bitno znati koje će biti razlike u učincima kako bismo na kraju ipak znali što činimo i tko će na kraju snositi trošak ovih politika. Još jedan problem je nedostatak mjera praćenja i ocjene ostvarenog napretka u strategiji. Postoji jedna međusektorska skupina koju čine predstavnici raznih glavnih uprava i predstavnici komisije koji prate što je osvareno strategijom, ali ne postoji jedan sustav koji bi predviđao jednu strukturu prikupljanja podataka, pokazatelje i tako dalje i zbog toga nikakva procjena nije niti provedena do sada o onome što je postignuto i na koji način i koji su učinci. Također ova strategija ima ograničeni učinak na e, uključivanje rodne perspektive u glavna društvena strojanja i to naročito e, znači da neki neke politike koje su povezane sa okolišem, sa prometom, e, transportom, sa komunikacijama, sa međunarodnom trgovinom i također makroekonomske politike, fiskalne politike i također razne industrijske politike, dakle brojna područja u kojima uopće nema osvješenosti o učinku procjene rodnog učinka. Dakle, uključivanje rodne perspektive znači da neke politike u određenim područjima imaju različite učinke na muškarce i žene i zbog toga trebamo procijeniti kakvi bi učinci ovih politika mogli utjecati na muškarce i žene i kakve bi, kakve bi odluke mogli imati učinke na što muškarce, što žene i također e, na usluge u smislu zapošljavanja i e, socijalne usluge. Zbog toga trebamo poboljšati uključivanje rodne perspektive u ova druga politička područja. A jedan od pokazatelja je strategija Europa 2020. godine gdje jednakost između muškaraca i žena nije izričito navedena kao jedna od, jedan od glavnih prioriteta strategije. To se podrazumijeva, istina je. Neke od sedam ključnih inicijativa govore o jednakosti između muškaraca i žena, ali ne posvećuje se posebna pažnja tom pitanju. I zatim tu imamo uska grla, imamo dva glavna uska grla koja otežavaju provedbu ove strategije, a to je nedostatak resursa, bilo ljudskih ili financijskih resursa e, za učinkovitu provedbu strategije, zatim e, imamo unutar glavne uprave za pravosuđe, za e, ravnopravnost spolova koja jednostavno nema dovoljno kadrova i oni malobrojni koji su tamo zaposleni ne mogu se još dodatno boriti za provedbu strategije u ostalim glavnim upravama. E, osim toga, činjenica da je to jedan odjel unutar jedne od glavnih uprava im otežava stjecanje dovoljno oblasti da vrše pritisak na druge glavne uprave da uključe e, rodnu ravnopravnost u svoj proces donošenja odluka i to na učinkovit način. E, još jedan problem ili usko ogrlo je slab e, kapacitet institucija. To je ono upravo što sam sada rekla. Dakle, teško je postići to da samo jedan odjel unutar jedne glavne institucije bude zadužen e, za pitanje rodne ravnopravnosti u svim ostalim glavnim upravama, jer oni su svi ravnopravni, dakle ne može jedna glavna uprava nametati svoju volju drugima. Evo, s obzirom na ovaj kratak sažetak glavnih prednosti i slabosti, što možemo zaključiti iz toga i što je izneseno u smislu preporuka u izvješću? Neke preporuke se odnose na to kako možemo poboljšati relevantnost, odnosno važnost ove strategije za ravnopravnost spolova, naročito e, u odnosu na strategiju Europa 2020. godine, odnosno kako možemo ojačati ulogu ove strategije u svim ostalim strateškim dokumentima koje donose europske institucije. Pa, Mislim da je važno pozabaviti se svim e, političkim područjima koji su važni za ravnopravnost spolova, bilo e, unutar ili izvan samog e, pitanja zapošljavanja i socijalne uključenosti. Dakle, to je ono što sam spomenula, odnosno mirovinska politika, socijalna zaštita, migracije i tako dalje. Dakle, ali i izvan toga, izvan samog zapošljavanja i socijalne uključenosti, a to znači gospodarska politika, politika zaštite okoliša, politika komunikacije i odnosa sa medijima. E, uloga medija je posebice važna ako pomislimo recimo na pitanje stereotipa. Zatim tu ću još spomenuti i proračunsku politiku, a to su zapravo područja gdje se donose važne odluke. Prošle godine smo proveli jednu sudiju opet za ovaj odbor o tome koliko se vodilo računa o rodnoj perspektivi u parlamentarnim odborima, a u odboru za proračun nitko praktički nije razmišljao o pitanjima rodne ravnopravnosti u donošenju odluka o proračunu. Nije se recimo vodilo računa o, o sredstava za takva pitanja, a postoje sada alati koji se mogu primijeniti u tom smislu i to je veliki problem. I još jedno važno pitanje je osigurati odgovarajuća financijska sredstva za razradu podataka o rodnoj ravnopravnosti i pokazatelja i za e, provedbu istraživanja u svim političkim područjima. Odnosno, nije jasno kako možemo riješiti problem rodne ravnopravnosti u drugim političkim područjima, recimo u prometu i vezama ili u zaštiti okoliša ili u industrijskoj politici, a možemo vidjeti e, nastojati vidjeti kako odluke u tim područjima utječu različito na muškarce i žene, ali zato nam treba više podataka i više pokazatelja, dakle i više ulaganja u takve oblike prikupljanja podataka i u takva istraživanja. To je započeto i to je bio jedan od važnih rezultata ove strategije do sada, ali to treba poboljšati. Još jedno važno pitanje je e, početi se obraćati muškarcima i to na intenzivni način nego što je to učinjeno do sada. No, treba se obraćati i e, ženama. Dakle, kada je riječ e, o nasilju nad ženama treba uključiti i u moškarce, u prevenciju i u podizanje svijesti, što je važno zato jer je pitanje nasilja nad ženama više muški nego ženski problem. Dakle, muškarci moraju promijeniti svoje ponašanje, svoje obrazce ponašanja i treba ih uključiti stoga u osvješćivanje i u izradu politika po ovim pitanjima kao i za sve ostale politike, odnosno oblike donošenja odluka. Imamo e, posebnu e, populacijsku grupu, e, postoje razlike između muškaraca i žena Prema tome moramo se pozabaviti tim razlikama starije žene, mlade žene, žene iz etničkih manjina, e, žene bez dovoljnog obrazovanja. Sve su to skupine koje treba uzeti u obzir u našim razmatranjima. Još jedan važan problem jeste da povećamo naglašenost rodne jednakosti u javnoj raspravi to mora postati prioritet u političkoj agendi jer ljudi osjećaju da su to važne, važni problemi za sve, za rast, za socijalno uključivanje i tako dalje. Stoga je važno da javnost, široka javnost, stanovništvo da svi budu svjesni važnosti tih problema, naročito sada kada smo u krizi. Sada je važno e, ne potiskivati te teme u pozadinu. I to stalno moramo imati na umu kao jedan od e, najvažnijih prioriteta. Moramo poboljšati učinkovitost. Jedna važna stvar jeste da moramo definirati akcijski plan za rodnu jednakost koja uključuje sve institucije, e, agencije, urede e, Evropske unije. To mora biti akcija u cijeloj Europskoj uniji, ne samo u komisiji, u parlamentu i u pojedinim državama članicama. Moramo zajedni, e, organizirati zajedničku akciju sa specifičnim ciljevima Trebamo dobre, e, dobru koordinaciju i praćenje. Trebamo jasne definicije odgovornosti i vremenskih rasporeda, kada treba što postići. Trebamo imati instrumente za e, e, evaluaciju akcijskog plana za rodnu jednakost. Moramo uže povezati sa eh, općim okvirom europske eh, politike i strategijom Europa eh, 2020. i međunarodnim strategijama za rodnu jednakost recimo moramo imati mnogo aktivne uključivanje država članica svih institucija Europske unije E, te institucije treba osnažiti kako bi se provodila strategija. A naročito institucije Europske unije moraju, na primjer, mobilizirati e, organizacije žena koje imaju važnu ulogu kako bi se strategija mogla bolje provoditi, kao i sve druge relevantne dionike i institucije koje rade u Europskoj uniji, kako na razini unije, tako i na nacionalnoj razini. Moramo imati jasan angažman za rodno uključivanje u svim parlamentarnim odborima, u Europskoj komisiji, u općim upravama mislim da treba biti obvezno, međutim ne znam što je li to e, moguće. Moramo e, uključati e, evaluaciju e, rodne jednakosti u, u donošenju proračunskih odluka. Također trebamo izgradati kapacitet korištenja instrumenata moramo imati e, programe osposobljavanja za kadrove. Tu treba imati, postojati modul za rodnu jednakost. Mm, evaluacija e, rodnog učinka, e, rodni element u donošenju proračuna i tome slično. Također moramo imati užu suradnju između parlamenta i komisije e, vijeća i agencija koje rade na tim problemama, na primjer EIGE koji može dati vrlo korisnu tehničku pomoć e, naročito u istraživanju tih problema. Što smo mi učinili da sada sažmem Eh, ove teme za svaku instituciju. Što može svaka od njih učiniti? Komisija mora podržati i osnažiti jedinicu za rodnu jednakost i dati joj više resursa, kako financijskih, tako i ljudskih resursa. Eh, mora osnažiti poziciju, položaj te jedinice u u strukturi donošenja odluka Europske komisije. Treba osnažiti e, referencu rodne jednakosti u e, e, svakoj općoj upravi. Bilo bi dobro da postoji jedinica u svakoj upravi za rodnu jednakost treba unijeti tu rodnu perspektivu u rad e, općih uprava. Treba imati e, i e, godišnje izvještaje o tome što radi, što rade opće uprave na području radne, rodne jednakosti i kakav je njihov napredak u tome. Dakle, taj napredak treba pažljivo pratiti Također treba imati poredbene studije. Treba također donositi i konkretne preporuke državama članicama. Imamo i nekih indikacija za Evropski parlament. E, treba osnažiti e, jedinice za rodnu jednakost, e, pojačati ulogu u komisiji treba tražiti užu veze između strategije za rodnu jednakost i strategiju Europa 2020. Ta strategija mora postati dijelom novog semestra. Treba pratiti e, i provedbu zakonodavstva na europskoj razini na području rodne jednakosti. A za države članice one moraju dati e, izvještaj, godišnji izvještaj o provedbi e, općih politika za rodnu jednakost. Moraju pokazati kako se e, bave, kako provode te politike i kako u tome napreduju. Tu trebaju imati preporuke od strane europskih institucija. Hvala lijepa gospođo Samek na ovom uvodnom izvještaju. Prije no što dam riječ drugim kolegama i kolegicama, e, pozdravit ću jednu skupinu posjetitelja. Gospođa Štorh je pozvala, pa im želim dobrodošlicu. A sada idemo dalje s našim dnevnim redom gospođa Marija Neuhel. Hvala lijepa što sam dobila mogućnost da uzmem riječ. E, u prvom redu se zahvaljujem na ovoj evaluaciji. Dali ste vrijedan doprinos za sljedeće izvještaje. E, ja upravo sada pišem izvještaj uz pomoć e, izvjestiteljice u sjeni. imam to radimo u vrlo dobroj suradnji. Ovo što ste napravili, pokazali ste e, e, e, snažne elemente prošle strategije. Imamo pet važnih područja, ali i postoje i to ste pojasnili slabosti. Ovi specifični ciljevi dodjeljivanje instrumenata kao i vremenski raspored. To e, ne postoji još za sada u strategiji, što znači da se minimalno fokusiramo na zakonodavstvo, što treba provoditi zakonima. Što se dešava ako se stvari ne provode? To je važno znati. Nama je važno i u sljedećoj strategiji da ovo što ste i vi spomenuli, E, a to je spomenula jedna izvjestiteljica u sjeni e, trebamo e, uključiti i druge, druga područja za okoliš, migracije, medije, sve to treba uključiti kao i financiranje i ljudske resurse. To onda treba uključiti u sljedeći izvještaj. Spomenuli ste i ciljnu skupinu muškarci E, i oni se moraju uključiti u naše strategije jer oni su počinitelji vrlo često. E, tu imate pravo, ali e, jedna strategija za jedna, rodnu jednakost, tu moramo pokazati da postoje i muškarci koji trpe neravnopravnost zasnovanu na rodnoj nejednakosti dakle rodno zasnovanu nejednakost. Naravno muškarci su i počinitelji, ali imamo i drugu stranu. Važno je da u, e, iz ovog dokumenta iščitamo da će u budućnosti biti e, važno znati tko radi što. Ova podjela područja, koje su institucije nadležne za koja područja a sve to uklopljeno u vremenski okvir. E, jako mi se dopalo kako ste jasno pokazali e, e, da komisija mora pokriti neka područja opće uprave i naravno i parlament. I to se mora odrediti, dogoditi u određenim rokovima. Radi se o tome da Imamo jednu dobru strategiju, ali koja nije postala opipljiva jer nije prodrla. Sada joj moramo, da, još, moramo još malo pogurnuti e, kako bismo zaista nešto postigli na, za žene na terenu. E, šteta je ako gledamo na prošlu strategiju, e, tu bi me zanimalo još vaše mišljenje koliko je ta strategija poznata u javnosti? Je li to bio jedan interni dokument ili je ona prodrla i do žena u, e, javno, u javnosti? Mislim da je jasna zadaća za sljedeću strategiju da e, se javnost ne ograniči samo na e, Europski parlament, već i na sve države članice i stanovništva tih država članica na terenu ljudi moraju biti svjesni te strategije. Ovi dokumenti koji prodiru u javnost, koji izlaze iz parlamenta, moraju sadržati akcijski plani koji razumiju e, građani Europske unije. E, ovo nabrajanje e, preporuka, nadam se, tu sam sve zapisala, ovo povezivanje rodne politike to ne smijemo dati samo jednoj maloj skupini, već ona mora pokriti sva ostala područja. E, e, to izolirano djelovanje e, nije urodilo plodom. Stoga moramo također pratiti rezultate, učinke to moramo pratiti s financijskog stanovišta koje su financijski učinci naših političkih koraka ali u svim koracima moramo tako imati žene na umu nadam se da e, smijem s vama kasnije razgovarati, vas kontaktirati kako bi nam još jedanput pomogli pri e, pripremanju novog izvještaja. E, mislim da, su, da je ovaj izvještaj bio vrlo koristan, a došao je u pravom trenutku. Ovo je bio pravi trenutak da, da ste došli k nama i veselim se na raspravu. Hvala. Hvala lijepa, e, gospođo izvjestiteljice. Sada dajem riječ e, izvjestiteljicama u, iz raznih političkih klubova, gospođa Galpač iz Pučana. Ne znam je li ona ovdje ili ima zamjenicu. Za ECR imam gospođa Višnjevska, e, jedna druga e, izvjestiteljica u sjeni također nije ovdje. Gospođa Mlinar za Alde ima riječ. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Ja bih podcrtala ono što je naša izvjestiteljica već rekla i to detaljno. E, cijenimo vaš izvještaj i vašu dubinsku analizu Veselimo se, kao što je već rečeno, što ste ovdje u našem odboru da bismo mogli dalje s vama razgovarati. Ono što ste naglasiti ovdje jeste da rodna jednakost ne smije biti nešto izolirano, nego nešto što se razmatra u e, svim institucijama Europske unije. Hvala. Za GUE ima e, riječ gospođa Bjorg. E, ona nije tu. Za zelene e, riječ ima Ernst Wortasun. E, tko će nastupiti za ovu klub? Gospođa Petir ima riječ. predsjednice zahvaljujem e, izvjestiteljici na ovako dosta iscrpnom i e, detaljnom e, sažetku koji nam je pružila. mene bi konkretno zanimalo kakva je vaša ocjena na koji način i u kojoj mjeri se ustvari provodi sama pekinška deklaracija koliko su zemlje članice ustvari upoznate sa detaljima pekinške deklaracije i e, koliko su je uspjele implementirati. navest ću samo e, na jednom primjeru koji se meni čini izuzetno e, važan a nedovoljno zastupljen u javnosti. naime u samom paragrafu eight twenty five akcijskog programa međunarodne konferencije o populaciji i razvoju stoji da se ni u kom slučaju abortus ne smije promovirati kao metoda planiranja e, obitelji. Također dalje se navodi e, da je e, nužna prevencija neželjenih trudnoća, da je posebno važno ulagati u osmišljavanje e, sustava za planiranje obitelji i da u svakom slučaju treba eliminirati potrebu e, za abortusom. Ako to danas preslikamo na današnju situaciju onda vidimo da zemlje članice gotovo ništa nisu učinile e, po tom pitanju pa me zanima da li ćete i ovom području dati neke preporuke, vjerujem da ste i to analizirali ali niste sve uspjeli u svom uvodnom dijelu reći. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Gospodin Tarabela ima riječ. Ja bih htio čestitati na ovom izvještaju. Mi trebamo i finalizirati taj izvještaj. E, sa izvjestiteljem i u sjeni ćemo e, ponovno govoriti o rodnoj jednakosti sutra ujutro u komisiji. Sve ovo je vrlo korisno. E, gospođa Petir je rekla moramo se usredodočiti na prava žena, ona mora imati pravo na svoje tijelo i na pobačaj. E, ona mora imati e, pristup kontracepciji, i pobačaju. To je pravo u mnogim zemljama, ali e, nažalost e, e, pobačaj nije naš, nije izbor, to je to, tome se priskače samo u nuždi. Oni koji viču protiv pobačaja, međutim nisu za E, e, seksualni odgoj u školama. Neki danas smatraju da e, pobačaj je način kontracepcije. To nije tako. Imamo druge načine kontracepcije. Drago mi je da Papa Franjo nije tako reagirao na kontracepciju kao njegovi prečasnici to su prava o, koje, o kojima trebamo biti dobro informirani e, naravno ne možemo negirati na pravo na pobačaj e, e, ali moramo međutim se suočiti sa osnovnim pravima i davati prave informacije, informacije mladim ženama za, mogu bi e, dugo govoriti o tim pravima e, e, nema dosta muškaraca koji se bore za rodnu jednakost tjedan plave bijele vrpce nadam se da će donijeti rezultate Eh, imali smo onu nedavnu dramu sa eh, muškarcem koji je eh, napao jednu mladu ženu na kampusu. Stoga je toliko važna rodna jednakost, to je demokratsko pravo što smo brojni u borbi za, tu, za ta prava, tim će se prije promijeniti ponašanje u društvu. to je borba koju moramo zajednički voditi. Evo to sam htjela reći gospođo predsjedateljice. Hvala. Hvala. Da li još netko traži riječ? Imamo li još nekog zastupnika koji bi htio uzeti riječ? Ne. U tom slučaju predajem riječ gospođi Sama koja će odgovoriti na postavljena pitanja. Izvolite. Hvala vama na pitanjima i na svim komentarima. Mi smo naravno tu i dalje ukoliko vam bude potrebna bilo kakva potpora na izradi nove strategije, mi smo vam na raspolaganju. Jasno je da mi smatramo da bi se trebali E, sve države članice više učlaniti u ovu strategiju kao i europske institucije. Trebali mi smo svi zajedno raditi na boljoj definiciji i boljoj primjeni nove strategije, naročito u onim područjima u kojima do sad nije dosta toga učinjeno i zato smatramo da danas imamo na raspolaganju dobre instrumente koje trebamo koristiti, na primjer e, procjena rodne ravnopravnosti na proračun. To je instrument koji je jako koristan, moramo obučiti ljude kako bi ga mogli koristiti. A što se tiče pitanja pobačaja, ja ne vjerujem da se o tome eksplicitno govori u pekinškoj akcijskoj platformi ono o čemu se govori su pitanja na koje žene mogu riješiti određene zdravstvene probleme, a među tim zdravstvenim problemima se govori i o problemima e, žena koje ne mogu zatrudniti ili koje zatrudna to ne žele. Ponekad se govori također i o nasilju e, prema ženama a ponekad se i pobačaj može smatrati nasiljem. No, međutim, mislim da mi ne možemo iz ove naše pozicije reći ženama što trebaju činiti. Mi moramo pružiti potporu, a time samim e, moramo govoriti i o siromaštvu ženama e, koje žive u siromaštvu i ženama koje e, pribjegavaju pobačaju zbog toga što nemaju dovoljna financijska sredstva kako bi podizala djecu. Tako da je tim ženama moramo pružiti priliku e, da pristupe tržištu rada i moramo im na taj način pružiti veću potporu, dakle u nešto općenitijem okviru. Hvala u svakom slučaju na vašem sudjelovanju. Ďakujem veľmi pekne. teraz budeme pokračovať ďalším Hvala. Hvala lijepa. Položaj žena u državama Perzijskog zaljeva. Molim e, gospođu Rahil Zodze da nam se pridruži u predsjedništvo. Buenas tardes a todas y a todos. Damos comienzo con el... Dobar dan, dame i gospodo. Mi ćemo sada odmah prijeći na točku petu dnevnog reda gdje ćemo govoriti o položaju žena u državama Persijskog zaljeva. Najprije se želim zahvaliti svim osobama koje su prisutne danas e, poslijepodne. Najprije gospođi Rahil Rodsas kao i veliposlaniku koji je ovdje među nama ukoliko se ne veram. A sad odmah predajem riječ e, našoj predsjednici za izaslanstvo za odnose s arapskim polotokom, e, gospođa Alio Mari. Hvala Gospođo predsjedateljice, hvala vam na toplom prijemu i hvala što ste me pozvali. Veliko mi zadovoljstvo biti na ovom današnjem zajedničkom sastanku i mislim da je ovo dobar način rada, mnogo bolji nego da radimo svi pojedinačno u svom izaslanstvu ovim zajedničkim sastankom možemo vidjeti koja je naša zajednička vizija i koji su horizontalna rješenja koja nudimo za zajedničke probleme. Mi ćemo danas e, saslušati gospođu e, Rahile Rodsaz koja će nam govoriti o svojoj studiji, a to je sjajan primjer za ono čime se mi bavimo ovdje u ovom odboru za prava žena i ravnopravnost spolova, a mi u izaslanstvu za odnose s arapskim poluotokom raspravljamo o razno raznim problemima, gospodarskim, političkim, ali isto tako i e, ljudskim, a među tim ljudskim problemima govorimo i o pravima žena i ravnopravnosti spolova. Ja sam prije radila u Francuskoj kao ministar e, obrane i imala sam priliku u više navrata ići u e, zemlje Perijskog zaljeva i ono što me zaista začudilo je činjenica da samo nekoliko godina se situacija u tim zemljama dosta izmijenila. Mnogo više u određenim zemljama nego u drugim, e, ali u svakom slučaju do izmjene je došlo. Sve zemlje Perijskog zaljeva su ratificirale konvenciju za e, ukidanje bilo kakve diskriminacije prema ženama, no međutim i dalje postoji određeni broj tema, veoma bitnih e, tema o kojima moramo govoriti u e, političkim sferama danas možemo vidjeti žene iz Perzijskog zaljeva, a to je bilo zaista iznimno 2000. godine, no međutim i dalje postoje određeni svakodnevni problemi s kojima se žene suočavaju, mnogo problema vezanih uz obrazovanje žena, ponekad u nekim od zemalja se e, naglasak stavlja na e, obrazovanje, no smatra se da sve žene nemaju pristup obrazovanju. A mislim da danas zaista e, određene e, vođe tih zemalja moraju shvatiti koliko žene mogu doprinijeti razvoju njihovih zemalja e, bilo da se radi o gospodarskom razvoju ili jednostavno o stabilnosti njihove zemlje. Mislim da su to sve pitanja koja su zaista jako značajna za sve nas, te stoga danas e, mi isto tako moramo raditi na tom podizanju svijesti. Europski parlament je usvojio u ožujku 2011. godine rezoluciju o odnosima sa zemljama Perzijskog zaljeva i u toj rezoluciji smo napomenuli što se se treba učiniti protiv nasilja prema ženama. To je problematika koja se ne tiče samo zemalja Perzijskog zaljeva, već svih zemalja i mislim da možemo dati određene predloge kako bismo doprinijeli podizanju svijesti i kako bismo predložili konkretne akcije. A ovaj današnji sastanak može služiti kao početna točka i može nam pokazati koliko su ova pitanja značajna za sve nas. Hvala još jednom na e, pozivu na ovaj sastanak i sada predlažem da odmah predamo riječ gospođi Rahile Racas. Hvala. Velika mi je čast biti ovdje sa vama. Želim se zahvaliti organizatorima koji su mi dozvolili da predstavim studiju o situaciji i položaju žena u državama Perzijskog zaljeva. Budući da nemam mnogo vremena na raspolaganju, odmah ću početi s prezentacijom. Zemlje o kojima ću ja govoriti su e, Bahrein, Iran, Irak, Kuvajt, Aman, Katar, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arabski Emirati. To su sve zemlje koje možete vidjeti na karti, osim Jemena Ovo je regija koja je poznata kao e, bogata regija sa mnogo nafte i velikim političkim i gospodarskim utjecajem na globalnoj i regionalnoj razini. Isto tako većina ovih zemalja su islamske zemlje, a isto tako su poznate zemlje po nedavnim e, ratovima, bez obzira da li se radilo o ratovima na međunarodnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. E, postoji postoje naravno povijesne razlike između svih ovih zemalja kao i etničke razlike, razlike u broju e, stanovnika i broju e, migranata u svakoj od ovih zemalja. E, mi sada naravno ne možemo govoriti o razlik povijesnim razlikama ovih zemalja jer za to bi nam bilo potrebno mnogo više vremena nego što imamo na raspolaganju, ali mislim da trebamo napisati da ovdje imamo Armence, Perzice, Turke i druge skupine. U Iranu naročito postoji e, izmješana izmješano stanovništvo, imamo prisutne raznorazne vjere e, u svim ovim zemljama. Isto tako, postoje različite razlike u procentu migranata od manje od 1% u Iraku do više od 70% u Kataru. Dakle, više od 70% stanovništva Katara je migrantsko stanovništvo. E, naročito smo proučavali situaciju žena među migrantima i znamo da neke zemlje postoje zakoni kojima se štite e, zemlje, imigranti i e, izbjeglice, ali u nekima takvi zakoni ne postoje. Još uvijek ne znamo do koje mjere se ovi zakoni zaista primjenjuju na ispravan način i da li su imigranti i izbjeglice upoznati s pravima s kojima raspolažu. Dakle, nedostaju nam informacije o tim pitanjima. Iz tog razloga ova studija se usredotočava na e, skupine imigranata i izbjeglica u protekle tri decenije ova regija se globalizirala i razvila tehnološki govoreći i istovremeno je to za sobom povuklo i određeni društveni, kulturni kulturne i političke granice koje su naglašene između etničkih grupa, između šita i sunita i između e, kurdskih Arapa i to su granice koje moramo uzeti u obzir kada analiziramo položaj žena kao i rodnu ravnopravnost u državama Perzijskog zaljeva. To su dva ključna pitanja. koja e, funkcioniraju kao pokretačka snaga u e, razgraničavanju ovih e, granica o kojih smo govorili. Isto tako postoje e, razlike između zapadnog svijeta i e, država Perzijskog zaljeva. Određene zapadne organizacije mogu prepoznati neke neka ponašanje kao E, ponašanja koja su specifična samo za države Perzijskog zaljeva i suprotno i ponekad kada se radi na pitanju e, prava žena ne uzima se u obzir dovoljno kulturna priroda e, određenih ponašanja u države Perzijskog zaljeva. šerijat je osnovni zakon, dakle zakonski okvir kojeg ćemo uzeti u obzir u ovoj studiji. Radi se ponekad o mješovitom pravnom sustavu koji e, koristi i šerijetski zakon kao i e, druge vrste prava i zakona, uključujući i e, zapadno pravo. Također priznaje se i šerijetski zakon kao dosta prisutan zakonski okvir kojim se određuje li nešto dozvoljeno ili nešto. Znači da se sva ona pitanja koja nisu izrečito spomenuta u samom Ustavu, lokalni suci imaju pravo utemeljiti presudu na njihovom tumačenju šerijetskog zakona, što dovodi do proizvoljnih e, presuda kojima se ne može e, jamčiti zaštita civilnih, odnosno građanskih prava žena i muškaraca. Postoje određena područja na kojima osam eh, persijskih država imaju sličan pristup zaštiti ljudskih prava i pravima žena. Naprimjer, kada govorimo o pravu na razvod ili e, skrb o djeci, vidimo da postoji ograničen broj e, predmeta u kojima žene imaju pravo tražiti razvod, a e, muškarci mogu unilateralno tražiti razvod. Dakle, postoji diskriminacija žena na ovom pitanju. Žene to mogu ponekad zatražiti, ali samim tim gube, na, gube pravo na određenu financijsku potporu, a to je već napisano u bračnom ugovoru. Što se tiče djece, nakon razvoda se odlučio o tome tko će imati skrb nad djecom. Djeca također mogu odlučiti žele li živjeti s majkom ili s ocem. No međutim, e, u svakom slučaju e, otac ostaje skrbnik nad djecom i odgovoran je za e, ljekarsku skrb također djece ukoliko je nužna. Djeca ne smiju napustiti zemlju bez odobrenja oca i čak u onim zemljama u kojima to nije slučaj gdje žene imaju pravo putovati postoje određene kulturološke e, prepreke koji ih mogu spriječiti u tome. U skladu sa pravilima o nasljedstvu postoji novac, krvavi novac gdje zapravo se e, plaća određena suma novca kao e, naknada za ubijenu osobu i također kada govori se o svjedočenju e, žena ima 50% vrijednosti u odnosu na muškarca i čak kada se isplaćuje naknada za ubijenu ženu, na primjer ona je 50% niža u odnosu na naknadu za ubijenog muškarca. Postoji također poseban fenomen koji se ne spominje u zakonima, a uključen je u propise o fizičkoj zaštiti svih građana, ali o tome se govori u međunarodnim izvješćima, a to je upravo ovo pitanja nasilja prema ženama i mi smo pokušali na kritičan način izanalizirati ova pitanja uzimajući u obzir kriterije kojima se olakšava ovakvo nasilje. I na kraju moramo također naglasiti da parovi mogu imati potpuno različite različite odredbe u bračnom ugovoru vezano uz održavanje na primjer djece u slučaju razvoda i tako dalje, ali to sve ovisi o svakom paru pojedinačno i e, na taj način se mogu ublažiti e, rodne nejednakosti. Na ovom slajdu želim predstaviti određene statističke podatke, vezano uz sudjelovanje žena u gospodarstvu 2012. godine. Crvenom bojom smo obilježili zaposlenost žena prema definiciji Međunarodne organizacije za rad. Žene su ovdje se govori o svim ženama u, e, koje su u stanju raditi. Crven, crnom bojom smo označili one žene koje bi mogle raditi, ali nemaju nisu pronašle zaposlenje, a zelenom e, bojom žene koje ne traže posao niti rade. Dakle, postoje ogromne razlike između, na primjer, Iraka i Katara, a e, cjelokupna situacija nije zadovoljavajuća. Na sljedećem slajdu možete vidjeti brojke o sudjelovanju žena u političkim odlukama, koliko žena imamo u parlamentima i koliko žena su ministri. To su dakle informacije iz 2014. godine, ažurirane informacije. E, kao što možete vidjeti imamo 82 zastupnice u Iračkom parlamentu, e, što ima veze sa kvotama koje su uvedene. To je ogroman e, napredak, ali isto načelo se ne primjenjuje na ministarske pozicije, kao što vidite za Irak. Politički aktivne žene u Iraku i dalje imaju ogromnih sigurnosnih problema jer, ih se, jer im se veoma često prijeti zbog njihovog prisustva u političkoj sferi, što se smatra da nije prikladno za žene a na ovoj tabeli također moramo ukazati na broj žena u parlamentu Saudijske Arabije, ali e, parlamentarni sustav Saudijske Arabije je dosta složen jer kralj i kraljevska obitelj imaju ogromne ovlasti. S druge strane postoje savjetnici kao i e, lokalna vijeća i samo u tim E, krugovima žene imaju ovako velik udio, ali istovremeno žene na takvim pozicijama e, nemaju stvarnu političku moć. Kada govorimo već o Saudijskoj Arabiji, Arabi žene su imenovane od strane kralja, odnosno kraljevske obitelji i kada imaju priliku postići, odnosno doći do takve pozicije, to se sve radi na vrlo kontroliran način broj e, žena ministara u svim zemljama je dosta nizak, e, osim možda u e, Bahrenu i Eh, Emiratima. No, međutim, eh, u Ujedinjenim Emiratima samo visoko pozicionirane žene imaju pristup političkim pozicijama. Dakle, postoje određeni kriteriji koji se moraju uzeti u obzir kako bismo zaista shvatili značenje ovih brojki. Što se tiče obrazovanja, e, stvari idu u pravom smjeru, naročito vezano uz žene koje, im, koje imaju više obrazovanja, naročito u svim, dru, svim u svim zemljama. Nemamo podatke samo za Irak, E, nemamo zapravo pouzdane informacije jer ih je veoma teško pronaći u posljednjih nekoliko godina u Iraku. Ovdje možete vidjeti koliki je postotak žena i muškaraca koje imaju e, završen fakultet. E, i naravno tu možemo porediti dakle, stanje u svakoj od zemalja. Broj visoko educiranih žena se može objasniti e, stipendijama koje se dodjeljuju u određenim zemljama. I mno, i e, mnogo manje žena naravno e, može ići u inozemstvo na studiranje u odnosu na muškarce. Prvo našim nalazima Iznijeli smo preporuke za čitavu Europsku uniju, što bi bilo korisno za razne europske institucije kako bi to uzelo u obzir u svojim odnosima sa zemljama zaljeva. Ja ću spomenuti samo neke od tih preporuka i neću ulaziti u previše detalja. U šestom poglavlju ove naše studije možete pronaći jednu detaljniju verziju. Dakle, prva preporuka je podržati provedbu međunarodnih obveza. To se naročito odnosi na ratificirane konvencije. Iran je jedina zemlja koja nije ratificirala konvenciju SIDA, a neke od zemalja zaljeva to smatraju da je nepomirljivo sa šerijatskim pravom, dok su neke druge zemlje zaljeva već provele tu konvenciju u svoje zakonodavstvo. Pretpostavljamo da bi Europska unija mogla poboljšati dijalog između predstavnika ovih zemalja kako bi se razmijenile zamisli o tome kako pomiriti konvenciju SIDU sa e, šerijatskim pravom. Drugo, integracija e, rodne perspektive u europske donacije. Dakle, treba poduzeti aktivnosti kako bi se poboljšalo stanje e, žena u zemljama zaljeva, kao što je razredno iz naše studije, no postoje razni programi koji e, kao Erasmus spominju pravo spolova u svojim ciljevima i zato e, su takvi programi, programi koji donose jednake koristi muškarcima i ženama. Zatim sljedeća preporuka je promicanje akademske razmjene i suradnje u međunarodnim istraživanjima po pitanjima rodne pripadnosti i rodne jednakosti. Dakle, to je takozvana soft preporuka i može se primijeniti naročito na primjer Irana, zato jer Europska unija i Iran imaju vrlo ograničene odnose. Zatim, sljedeća preporuka je ugrađivanje prava žena u pregovore o sporazumima za trgovinu i za vizni režim. Ljudska prava su već dijelom nekih pregovora u tom smislu, ali prava žena bi se mogla i izričito u to uključiti. I na kraju podržati nevladine organizacije žena i također ženske političare. To bi se moglo smatrati i zapadnjačkim uplitanjem u pitanja ovih zemalja, budući da to zna također imati negativne posljedice na e, žene koje su e, tu korisnice takve potpore i tome treba pristupiti vrlo oprezno, naročito po pitanju nasilja nad ženama. Evo, to me dovodi do posljednjeg slajda. E, razni istraživači su uključeni u izradu ove studije Neću spominjati sva njihova imena, možete naći sve te podatke u izvješću. A, mm, ja ću samo reći da su to bili sjajni i vrlo kvalificirani stručnjaci s kojima sam mogla surađivati u ovom izvješću. Hvala vam lijepa. Muchas gracias por, Hvala na ovom izlaganju, a sada dajem riječ e, poslaniku. Gospodin Hamid Selem Samasuri, izvolite. E, hvala vam lijepa. E, hvala gospođo predsjedavajuća. Želim zahvaliti i gospođi Rodsas i također vam e, želim e, zahvaliti na ovoj prilici da s vama podijelim neke ažurirane informacije iz ovoga izvješća, naročito u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Neki od podataka koji su spominjani u izvješću su iz 2002. 2008. godine, a sada smo gotovo u 2015. godini. U posljednje 43 godine Ujedinjeni Arabski Emirati su ostvarili značajan napredak i zapravo sutra ćemo obilježiti naš 43. nacionalni dan. Ostvaren je napredak u gospodarstvu, u obrazovanju, u političkim pravima, ljudskim pravima i u drugim područjima i naravno izmijenjeno je dopunjeno zakonodavstvo kako bi zadovoljilo međunarodne standarde. Ujedinjeni Arapski Emirati sa demografskog stajališta su doista posebni. Naime, 80% našeg stanovništva su e, stranci, a 20% su, je domaće stanovništvo. U drugim zemljama je to obrnuta situacija, a mi smo recimo na neki način naopaki kada je riječ o demografiji. I imamo Dvije su različitih nacionalnosti koje međutim imaju priliku živjeti i u miru i u stabilnoj zemlji. Dakle, mi kao zemlja imamo 9 milijuna stanovnika sa jednim milijunom e, domaćih stanovnika i 8 milijuna stranaca. E, želim pojasniti neke navode izvješća Dakle, točka 14.2 i točka 14.2.9, e, dakle kada je riječ o ženama u etničkim skupinama i međunarodnim odnosima, recimo ako je majka iz Emirata, a otac e, stranac, odnosno iz SAD-a, ne može steći e, državljanstvo SAD-a, no to je netočno. 2012. godine je donesen zakon koji utvrđuje da e, dijete koje je rođeno iz braka e, jedne državljanke Emirata i e, osobe koja nije državljana Emirata može zatražiti državljanstvo. I kada je riječ o domaćoj radnoj snazi, naš zakon o radu tvrdi se ne priznaje domaće radnike kao dio domaće radne snage i zbog toga oni ne uživaju zaštitu. Poslodavac ima potpuni nadzor nad njima i također ima da njima kontrolu time što im oduzima putovnice i također da provodi i fizičko i seksualno zaustavljanje. Želim pojasniti da e, svi stranci, bilo da su djelatni ili u stranim, e, stranim e, poduzećima ili u domaćim e, poduzećima se smatraju domaćom radnom snagom. Mi nemamo pojam migrantske radne snage, nego se sve smatra radnom snagom koja je došla u Emirate kako bi našla posao i koja u odnosu sa poslodavcem uživa se blagodati iz uređenih ugovora. Također smo ratificirali sve međunarodne konvencije, međunarodne organizacije rada i usvojili smo brojne zakone kako bismo zaštitili prava radnika, e, što uključuje i pitanje zapošljavanja, plaće i stambenog zbrinjavanja. Također, Uređeni su odnosi između domaćih radnika i njihovih poslodavaca i to ugovorima u kojima se navode prava i obveze obaju strana, što znači i radno vrijeme i slobodne dane, s time da poslodavac nosi sve troškove koji se odnose na pokrivanje putnih troškova domaćih radnika u Emirate i natrag, također eh, pokriva i zdravstvene troškove i slično. Također E, ta obveza poslodavca je ugrađena u zakon. Također e, domaći radnici uživaju i važnu pravnu zaštitu u kaznenom pravu i također u radnom pravu i u e, zakonu o trgovanju ljudima. Tu trebam pojasniti da su Emirati savezna država koja se sastoji od sedam različitih država. Dakle, imamo jednu saveznu vladu koja donosi sve propise koje se odnose na prava radnika, a e, zatim svaka država ima svoje lokalne vlasti koja ima određenu moć kada je riječ o radnoj snazi. U zaključku moramo naglasiti da je ovo područje na kojem se stalno radi i zbog toga se zalažemo na jačanje zaštite ljudskih prava, naročito prava žena. Ujedinjeni Arapski Emirati su jedna od najdinamičnijih zemalja na Bliskom istoku i u arapskom svijetu kada je riječ o osnaživanju žena. Žene predstavljaju više od 70% stanovništva koje ima visoku stručnu spremnu kao što ste spomenuli u svojem izlaganju i također su prisutne i u vladi, u parlamentu i u vladinim organizacijama, nevladinim organizacijama i e, također e, djeluju i kao piloti vojnih e, aviona i također su prisutne i u sastavu upravnih odbora poduzeća. Evo, tu sam okružen eh, ženama kao što vidite i one uživaju sva jednaka radna prava kao i muškarci. Evo, hvala vam još jednom na ovoj pozornosti da vam se obratim. Muchas gracias Hvala lijepa na ovim pojašnjenjima.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 hvala na ovim istrpnim objašnjenjima, na ovim izvještajima o pravnoj situaciji. Imam jedno pitanje. Htjela bih znati da li imamo i statističko prikupljanje podataka u Ujedinjenim Arabskim Emiratima. Možda imamo neku pogrešnu provedbu zakona ove informacije pokazuju da imamo mnogo zajedničkih elemenata sa europskim zakonima. Možda postoje problemi pri provedbi zakona. To je moje pitanje. Sí, la señora tiene la palabra. Golfstaaten sehr herzlich bedanken. Es ist ein wunderbarer Überblick und ich denke äh, für uns auch als Europaparlamentarierinnen sehr. Europske parlamentarce je to jako važno. E, moje pitanje se odnose na Sidor konvenciju e, koja je e, spomenuta, koja je potpisana od svih država osim Irana jer oni vide u tome e, protuslovljenje šerijatskom zakonu. E, e, dodatni protokol, na, primjer, tu se radi o postupku provedbe kako se žene kako se žene mogu braniti od diskriminacije. ova rasprava o SIDO, da li je to dobra osnova za aktivistice, da li im ona daje dovoljnu potporu, e, da li je tu uzeto u obzir i važnost statističkih materijala kako se e, e, nadzire provedba zakona. Dakle, moje pitanje je kako to stoji s provedbom jer tu imamo veliki e, jaz između e, konvencije i provedbe. Muchas, gracias y para finalizar. Hvala. E, Thank you, chair. Hvala. Nedavno sam imao priliku posjetiti i Emirate i Bahrein. I osobno su me se dojmile aktivnosti i zalaganje za prava žena u objema zemljama. U Emiratima sam prisustvovao jednom e, događaju iz političkog života kojim su upravljane žene i pitam se zašto ih ne bismo pozvali ovdje u Europski parlament e, i oni su se bavile pitanjima sigurnosti. Vrlo e, često slušate da e, je recimo pružanje takvih usluga u dominaciji muškaraca i trebalo bi dakle čuti i njihovu stranu. A druga zemlja koju sam posjetio je Bahrein, juče su imali drugi krug izbora i Ohrabrilo me to što sam e, primijetio da e, sve više žena sudjeluju u procesu izbora i to mi se činilo vrlo pozitivnim. I na kraju krajeva naravno priznajem da postoje osjetljiva pitanja koja su i međutim trebamo vidjeti kako razvojiti neke kulturološke i vjerske aspekte, jer ako pobliže razmotrimo vjerska pitanja, ona pružaju daleko veću zaštitu nego neki kulturološki aspekti. I ako se poslužimo takvim e, polazištem, onda e, će nam to dati veću snagu da postignemo potrebne promjene oko kojih se svi razumijemo i na taj način ćemo moći osnažiti žene u cijeloj toj regiji jer kao što se svi slažu naš doprinos može mnogo značiti i također će nam tako možda pristup i donijeti najveće koristi. Hvala. Ispred Europske službe za vanjsko djelovanje gospodin Aleksandridis ima riječ. Dobar dan, hvala gospođo predsjedateljice. Želim eh, se zahvaliti istraživačima na ovih 218 eh, stranica izvješća, što je vrlo impresivno. A eh, moram reći da je izvješće vrlo pragmatično, realistično i donosi nam sve potrebne podatke. Ako smijem uputiti jednu manju kritiku, htjeli smo tu vidjeti i e, slušaj Jemena, zato jer oni jesu dramatičan primjer u regiji, a druga manja kritika je upućena na to da su nas pretekli najnoviji događaji, tako da bismo bili rado vidjeli i razmatranje učinka prijetnje Isila, što je prisutno i u Iraku i u Siriji i što je dovelo zapravo do velikog kršenja prava žena. Sve ovo što ste izvojili u ovom izvješću je također i sadržano u našoj strategiji za ljudska prava. E, znate da imamo e, namjenske strategije za sve zemlje svijeta što uključuje i zaljevske zemlje rodna pitanja se stavljaju pod mikroskop i potrebno analiziraju, no ne smijemo ih sagledavati odvojeno, nego ih trebamo promatrati u kontekstu društva i naročito kada je riječ o provedbi gospodarskih, socijalnih i e, građanskih prava. Nećete shvatiti pitanja žena ako ne uzmete u obzir način na koji se provodi vjerska sloboda i način na koji se provodi zakon o nevladinim organizacijama. Jesu li dopuštene organizacije žena. Također e, primjenu smrtne kazne, imamo tu primjer gospođe Džabari koja je pogubljena u Iranu tvrdeći da je žrtva e, seksualnog napada. E, postoje različiti elementi i zapravo se to nadovezuje na uvrštavanje rodnih e, pitanja u sve politike i to mi želimo ostvariti. Kao što znate, za nekim zemljama imamo, e, nemamo dijalog o, ljudskim pravima, ali imamo dijalog sa vijećem zaljevskih zemalja i to su ugrađena i rodna pitanja. Ako ne griješim, Saudijska Arabija nije također potpisala konvenciju SIDA, E, znam da smo mi pozvali da Saudijska Arabija učini to bez zadrške, zato jer je tu važno pitanje zadrške. E, drago mi je da je ovdje veleposlanik Emirata i sa Emiratima imamo dijalog o ljudskim pravima i posljednji događaj smo imali 20. studenog, dakle prije dva tjedna i tu smo e, prepoznali ozbiljan napredak e, u Emiratima po tom pitanju. Dakle, možemo imati dvojaki pristup, dakle možemo prepoznati patologiju ili ono što mi predlažemo, a to je naznačavanje, naglašavanje napretka koji je ostvaren e, u odnosima sa tim zemljama, jer je to također što ima i psihološki učinak, odnosno potiče te zemlje da se natječu u pozitivnim ostvarenjima i to je naš pristup. I vidim e, da i rezolucije parlamenta idu također u tom smjeru. Mi ćemo iskoristiti ovu studiju i u našim razmišljanjima a mislim da se tu nalazi i preporuka o financiranju. Ovdje nije kolega iz Devko, ali znam da postoji nova uredba o Europskom instrumentu za ljudska prava i demokraciju koja je vrlo rodno osviještena. i Siguran sam da će nam taj instrument dati mnoge mogućnosti financiranja takvih projekata u regiji i hvala vam na pozornosti i na studiji. Hvala i na kraju ove rasprave po ovoj točki dnevnog reda. Zaprimili smo neka pitanja i primjedbe zastupnica i gospođa Rodsas će sada odgovoriti na ta pitanja. Evo, započet ću sa dva pitanja gospodina Halida Salimon Sudije. Dakle, spomenuli ste činjenicu da izvori podataka kojima smo se koristili nisu najnoviji i naravno to je valjana kritika. Mi smo nastojali naći što svježije podatke. I spomenuli ste da su se stvari promijenili u vezi sa stjecanjem državljanstva i sa situacijom domaćih radnika. Naravno da ćemo to uzeti u obzir i razmotriti, no ipak eh, mislim da je uz to važno istražiti pitanje provodile se ti zakoni doista precizno i jesu li domaći radnici i imigranti svjesni tih prava i da li se na njih pozivaju. Kada je riječ o pozitivnom napretku, naravno to je izvrsna vijest i o tome smo više govorili u izvješću nego u posebnim izvješćima po zemljama. Postavljeno je pitanje o razlici, ne sjećam se tko je postavio to pitanje, dakle, o tome jesu li zakoni usporedivi sa situacijom u Europi, mislim da je to bilo vaše pitanje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 E, nažalost, nemamo informacija o provedbi. To bi možda moglo biti predmet daljnjeg istraživanja. Zatim imali smo pitanje o konvenciji SIDO. Da, istina je Iran je jedina zemlja koja nije ratificirala tu konvenciju. I mislim da su sve zemlje izrazile neke zadrške koje su bile usporedive. Dakle, to je bilo pitanje šerijatskog prava, dakle, koje se nije moglo pomiriti sa konvencijom SIDO. I sada je bilo pitanje utječe li to na situaciju žena u tim zemljama, pa mislim da je to doista tako. No, Uh, framework, uh, was that the question? Je li vaše pitanje da li je to pouzan okvir ili? Uh, the question was if you find... Moje pitanje, smatrate li konvenciju SIDO kao čvrstim temeljem za aktivnost e, ženskih aktivistica, dakle da li je to odgovarajući temelj za pokret žena tamo i kakva je važnost te konvencije općenito tim zemljama. Da, kao dio našeg istraživanja smo zamolili naše istraživače da razgovaraju sa aktivisticama za ženska prava u tim zemljama i moram reći da su neke spomenule da bi to bilo dobro polazište za raspravu o ženskim e, pitanjima, no nije ih to mnogo spomenulo. Dakle, to je dio diskursa, ali možda nije uživalo toliki značaj. Dakle, kada je riječ o pitanju žena u Bahreinu i u Emiratima, slažem se da to je vrlo dobra ideja. I kada je riječ o razdvajanju kulture i vjere, slažem se, mislim da sam spomenula u jednoj od preporuka da treba potaknuti dijalog između islamskih zemalja kako bi se razgovaralo o tome na koji način se može pomiriti recimo SIDO sa šerijatskim pravom. U tome bi Europska unija mogla igrati ulogu. I da, nažalost, e, Jemen nije uključen e, u ovo izvješće i da, trebalo je o tome voditi računa, ali e, sa stajališta samih istraživača moram reći da je ovo bio sasvim dovoljan broj zemalja koje smo obuhvatili, osam zemalja, ali bit će svakako prilike da se pozabavimo i pitanjem situacije žena u Jemenu. Muy bien, muchas gracias. a reiterar el Hvala. Hvala lijepa. To je vrlo usko povezano sa ovom studijom, je raspravom. E, imamo sljedeću točku na dnevnom redu. To je godišnje izvješće o ljudskim pravama i demokraciji u svijetu za 2013. Izvjestiteljica je gospođa Žitnanska ona ima riječ i prezentirat će nam ovo mišljenje. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Dragi kolege i kolegice, čast mi je što mogu ovdje govoriti o ljudskim pravima. To je vrlo važna tema i mi svi moramo štititi ove vrijednosti kao e, izvjestiteljica e, trebala sam izabrati jednu ili dvije teme e, i napisati izvješće od 1500 znakova. To je vrlo malo jer je to složena tema. U, u svijetu se krši ogroman broj ljudskih prava to se dešava djeci, ženama i e, graničnim e, skupinama e, stanovništva. Kao što je već rečeno, kao što je rekla predsjedateljica, iza svake statistike se krije čovjek i njegova sudbina, povijest. Imam nekoliko priča. Prva priča se bavi e, mladom ženom e, koja je bila izvrgnuta nasilju e, tijekom dugog razdoblja od strane svog partnera. ona se, taj partner je vršio nasilje i nad djecom. stoga se mlada majka odlučila da ga napusti. E, to je hvale vrijedno. Međutim, ona se bojala da će on naći. E, nije se javila e, službama, ona, vlastima, ona se krila kod svojih prijatelja. Možete si zamisliti njenu situaciju, stoga je jako važno, po mom mišljenju, da govorimo o nasilju nad ženama. Kao što je danas već rečeno, u, to je e, naglasila gospođa Samek, važno je da e, uključimo u to i muškarce i dječake u tu borbu. E, ako riješimo te probleme, njihove probleme, onda ćemo riješiti i probleme nasilja nad ženama Eh, ovaj se izvještaj eh, bavi sa problemima žena s invaliditetom u samo jednom članku. Osobe s invaliditetom moraju biti uključeni u politike, eh, njihova prava moraju biti zaštićena. Politika ne može biti dobra ako nije uključila ta prava. Kao što smo već vidjeli u prošlih dana u Grčkoj. To sam e, e, spomenula i na plenarnom zasjedanju. E, prađenje praćenje institucija i agencija za osobe s invaliditetom, to je vrlo dobro, ali njihova se prava često ignoriraju. To si ne možemo zapravo priuštiti. Ja sam vidjela mnoge slučajeve u kojima su su žene priječene da osnuju, e, žene sa invaliditetom su priječene u tome da osnuju obitelj. A one su najranjivija skupina našeg društva. Stoga im moramo posvetiti mnogo više pažnje. A žene u konfliktnim područjima, u područjima sukoba, to je treća tema koja je vrlo važna. Mislim da je to jedan od glavnih e, prioriteta i našeg odbora. E, prošlih e, tjedna smo dodijelili nagradu Saharovu, Sahar, nagradu Saharovu Mukvegeu koji brani žene štiti žene koje su pretrpjele nasilje i silovanje. To su strašni zločini. takovi užasi, e, takove užase treba e, e, spriječiti. Nasilje nad ženama, silovanja u ratnim područjima, to se stalno dešava, a počinitelje treba kazniti. To ne možemo tolerirati. I zadnja tema je položaj žena u, u romskih žena u većini e, e, država Europske unije taj problem je i tekako akutan. Mi to imamo i u Slovačkoj. Mm, jedna 14-godišnja djevojčica koja je sa obitelju e, živjela u romskom naselju on, tu u jednoj prostoriji je živjelo 15 osoba. Nisu imali WC-a, E, jednog dana je 14-godišnja Marija išla na WC izvan kuće i tu je bila silovana. E, moram još tome reći da je on osoba s invaliditetom. E, ovi socijalni uvjeti dovode do toga da žene postaju žrtvama nasilja E, to je naročito akutno u ovakvim životnim uvjetima. Te e, djevojčice često moraju napustiti školu um, jer zatrudne kad budu silovane. A muškarci gledaju te mlade djevojke kao izvor prihoda. I one e, djevojke postaju majke u vrlo ranoj dobi ja sam se e, bavila ovom temom e, i kao socijalna radnica i kao političarka radim s takvim skupinama. Spoznajem stotine takovih priča. Mislim da u budućnosti dati konkretnu potporu tim skupinama. Hvala na pažnji i e, veselim se našoj raspravi jer e, mislim da kao i ja i vi imate svoje prioritete pa možemo zajedno ocijeniti ovo godišnje izvješće. Hvala lijepa na ovom izvješću. A sada otvaram e, raspravu. Izvolite. Gospođa Petir ima riječ. Predsjednice, zamoljena sam od e, naše izvjestiteljice u sjeni, IPP-ove izvjestiteljice u sjeni, gospođe E, Marija Gabriel da iznesem njen osvrt na e, rečeno izvješće i mišljenje. Gospođa zastupnica Marija Gabriel vas sve srdačno pozdravlja, ispričava se zbog nemogućnosti da danas bude na ovoj sjednici zbog toga što je u Strasbourgu na sjednici zajedničkog parlamentarnog odbora Europske unije Afrika, Karibi, Pacifik. E, zbog toga me zamolila da u njeno ime kao izvjestiteljice IPP-a e, kažem sljedeće. Ona želi naglasiti da je nacrt izvješća gospođe Panseri već uključio šest odlomaka od six do 61. odlomka na temu prava žena sa fokusom na nasilje nad ženama uključujući sakaćenje ženskih genitalija, upotrebu seksualnog nasilja kao ratnog oružja te rane i prisilne brakove. Stoga želi e, posebno zahvaliti zastupnici Žitnanskoj na pripremljenom nacrtu mišljenja i istaknuti e, da je ipak veći naglasak trebao biti stavljen na temu žene u demokraciji. U tom smislu e, najavljuje da će i predložiti amandmane koji stavljaju naglasak na ulogu žena u demokratskoj konsolidaciji demokraciji i izgradnji mira. Smatra da je ova dimenzija za sada nedostatno razrađena u nacrtu izvješća i u nacrtu samog mišljenja. Stoga će se amandmani odnositi na borbu protiv genitalnog sakaćenja žena sa ciljem veće preciznosti u navedenoj temi, amandman o ranim brakovima, amandman koji navodi pristup osnovnom i sekundarnom obrazovanju za djevojčice te amandman o ulozi žena u konsolidaciji demokracije i mirovnim pregovorima. ovi svi elementi koje gospođa gabriel navodi već su prisutni u nacrtu izvješća ali je potrebno sa više preciznosti navesti kako se boriti protiv navedenih problema. hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Izvolite. Hvala lijepa. U ime zelenih također bih htjela pozdraviti izvješće. Mislim da su teme e, rodne jednakosti ili LGTB e, skupine E, su već prisutni. Pozdravljamo ovo mišljenje. Mnogi prioriteti koji su spomenuti su u skladu s prioritetima koje mi želimo vidjeti. E, Imaćemo neke dodatke u prvom redu. E, naša ideja je bila da imamo jasnu referencu na konvenciju SIDO. Mislim da, mislimo da je to nešto već spominjano u raspravama. Ta konvencija postoje već dugo vrijeme. E, a drugo što bismo željeli vidjeti jeste da e, se e, pojasni rodno zasnovana, zasnove nasilje. Jer mm, to nije jedini element koji treba uzeti u obzir. Mi bismo trebali tu dodati jedan stavak koji to pojašnjava rodno zasnovano nasilje u sukobima, već je spomenuto eh, nagrada Saharov za doktora Mukvega. Htjeli bismo eh, specificirati eh, tu temu još više i spomenuti nekoliko slučajeva gdje je nasilje u sukobima ogroman problem za žene. Također ne želimo samo naglasiti taj problem, već i pozvati na akciju. Taj poziv mora biti jasan. Moramo specificirati koji su instrumenti učinkoviti u toj borbi. E, trebamo se jasno referirati na e, mišljenje o seksualnom i reproduktivnom e, zdravlju. Mnoge žene nemaju E, pristup e, institucijama kojim garantiraju ta, ta prava. A zadnja točka bi bilo da želimo vidjeti e, veću suradnju u pristupu diskriminaciji E, ne govorimo samo o e, rodno zasnovanoj diskriminaciji, već i drugim oblicima diskriminacije, pa bi to trebalo spomenuti zajedno. Hvala. Hvala lijepa, gospođo Redne. I sada imamo e, gospođu Rodriguez, izvjestitelju za socijaliste i demokrate. Ona je poslala e, popis točaka koje treba spomenuti. Ona nije ovdje danas, spriječena je, ali te su točke već spomenute od drugih kolega. ona misli da mišljenje mora e, spomenuti još tri točke treba se e, spomenuti e, konvencija iz Istambula i ratificiranje te konvencije. To je vrlo hitan problem. E, kad govorimo o ljudskim pravima i pravima žena, onda treba naglasiti da tu konvenciju treba potpisati, ratificirati. Zatim, korištenje žena kao ratno oružje to treba isto tako treba spomenuti borbu protiv e, ženskih stereotipa, e, zatim obrazovanje kako formalno tako i neformalno. E, zatim osposobljavanje dionika koji se bave žrtve, žrtvama nasilja treba dati e, e, potporu tim e, programima osposobljavanja i interinstitucionalnoj suradnji svim tim institucijama koje pomažu žrtvama nasilja. Rok za podnošenje amandmana je 10. prosinca 2014. naravno. Mi ćemo o tome e, glasati 15. E, siječnja 2015. Gospođa Žitnanska, želite li odgovoriti na ovo što je sada re? Hvala lijepa na ovim primjedbama. Mislim da ćemo u daljnjoj suradnji naći konačno rješenje koje će zadovoljiti sve prisutne. Hvala lijepa. Idemo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Sada imamo e, direktoricu Europskog instituta za jednakost spolova, e, gospođu Virginiju Langbak, direktoricu EGA. E, Hvala. Mi želimo samo naglasiti da je ovo prvi put da je gospođa Langbach, koja je direktorica Europskog instituta za jednakost spolova, ovdje pred novim e, odborom za prava žena, dakle sa novim članovima ovog odbora, te se želimo zahvaliti na tome što ste došli predstaviti nam rad e, Europskog instituta za jednakost spolova. I iskreno se nadam da ćemo moći zajedno raditi, dakle sa vama, i mislim da će biti veoma zanimljivo ukoliko se budemo mogli i dalje susretati kako bismo razgovarali svim ovim pitanjima i želim se još vam zahvaliti gospođi Langbak što je danas sa nama i predajem njoj riječ. Hvala, hvala vam najljepša. Ovo je prvi put da se obraćam zastupnicima ovog odbora i kao što je predsjedateljica rekla, mi sljedeće godine započinjemo novi godišnji radni program e, koji je temelj za naš rad. Usvojen je prije dva tjedna od strane našeg odbora i čim budemo to mogli možemo vam poslati tekst, a o tome ću govoriti u ovih nekoliko slajdova. Jedno od bitnih stvari koje sam čula danas, naročito vezano uz pekinšku akcijsku platformu, spomenuto je i sakačanje ženskih genitalija, statistike nasilja nad ženama, kao i angažman e, muškaraca e, koji je spomenut. Dakle, sve su to teme na kojima i mi radimo, a ovdje u 12. mjesecu u parlamentu će biti održani razni događaji vezani uz prava žena. Sve je to jako bitno za vaš rad. Ono što ja želim na samom početku reći je činjenica da je prošla godina bila posljednja godina našeg e, drugog srednjeračnog programa čiji je cilj stvaranje partnerstva i mi smo osnovali sada plan suradnje sa odborom za prava žena i ovo je samo jedan od primjera na koji do kraja ove godine želimo ostvariti jaka partnerstva kako bismo vidjeli što je ključno i korisno za e, naše partnere za podizanje svijesti vezano uz važnost rodne ravnopravnosti. To će biti jedan od naših ključnih e, ciljeva za kraj godine. Općenito govoreći, postoji, može se, možemo podijeliti rad kojeg mi obavljamo na nekoliko dijelova. E, sve to je naravno u našem pravnom dokumentu, u našem pravilniku i stoji da mi e, prikupljamo, obrađujemo i analiziramo statističke podatke o rodnoj ravnopravnosti. Isto tako, sve ti podaci se mogu koristiti i od strane drugih ljudi, naročito političara, ali isto tako se može koristiti na nacionalnoj i regionalnoj razini kako bismo vidjeli sve što se treba pratiti za planiranje novih mjera i akcija i kako bi se ti podaci mogli uzeti u obzir u izradi proračuna, naročito kada se radi o izradi specifičnih akcijskih planova. 2013. godine po prvi put smo započeli jedan ovakav projekat za e, Europsku uniju, a sada pripremamo novi indeks, pokazatelj koji će započeti s funkcioniranjem sljedeće godine. Radi se o indeksu koji će nam dati prve pokazatelje za e, nasilje nad ženama zasnovano na e, rodnoj ravnopravnosti. Dakle, radi se o nasilju nad ženama, a to je područje na kojem nismo imali dovoljno pokazatelja kada smo počeli raditi na ovom pitanju. Isto tako ćemo dopuniti područje rada temeljeći se na radnoj ravnopravnosti. Kao što znate, postoji strategija komisije koja govori o zapošljavanju žena unutar cjelokupne strategije za zapošljavanje, ali oni također e, trebaju više podataka. E, mi Naravno, ovdje možemo govoriti o bazi podataka pokazatelja, pekinških pokazatelja i možemo vidjeti da se ljudi zaista prijavljuju na ovu bazu podataka, koriste, odnosno i prikupljaju podatke, uzimaju podatke iz te baze podataka i koriste je za, e, u različite svrhe. E, zatim imamo i pokazatelj vezano uz nasilje, e, rodno zasnovano nasilje, E, protiv žena naravno, iako tu možemo uključiti i muškarce i što se toga tiče, a pokazat ću vam to kasnije, imamo na raspolaganju određene studije i mogu vam reći na koji se način one mogu koristiti. Zatim isto tako imamo i Eh, gender mainstreaming koji je područje od velikog značaja za nas eh, i koje ima ogroman utjecaj na izradu proračuna i povećanje, podizanje eh, svijesti a kasnije ću vam reći i što smo planirali za sljedeću godinu. A zatim možemo vidjeti koje su prednosti rodne ravnopravnosti. Ovo je vrlo složeno područje i tu smo također napravili nekoliko studija i htjeli pokušati instrument koji neće biti gospodarske niti socijalne prirode, već instrument koji će nam omogućiti da pokažemo koliko je e, bitna rodna ravnopravnost i koliko ju je teško postići. Za sljedeću godinu planiramo pripremiti jedno izvješće i jedno izvješće o pekinškoj akcijskoj platformi, dakle tu pripremamo za luksemburško predsjedništvo koje je odabralo temu žene i odlučivanje, e, političko odlučivanje i mi ćemo u to izvješće uvesti neke nove pokazatelje i uz e, Europsku komisiju smo se dogovorili da preuzmemo njihovu bazu podataka o donošenju odluka od strane žena. To je baza podataka koju je uspostavila glavna uprava za pravosuđe i to je baza podataka koja će biti e, prebačena u naš institut. Mi ćemo pripremiti i e, studiju o e, socijalnim snagama i pokazateljima u tom području. Također ćemo pripremiti i E, bilješke o istraživanju, dakle ne radi se o izvješću, a to su bilješke koje ćemo pripremiti za nizozemsko predsjedništvo. I isto tako ono što planiramo učiniti, a moramo vrlo rano početi raditi na tome, je rad za slovačko predsjedništvo. Tema e, slovačkog predsjedništva je e, revizija pekinške akcijske platforme. Ne znamo još sve detalje o tome, ali znamo da će biti potrebno barem godinu i pol kako bismo prikupili sve podatke za ovo pitanje i kako bismo to mogli predstaviti e, vladama. Ono što e, također pripremamo je e, izvješće o pekinškim akcijskim platformama i znamo da tu raspolažemo sa dosta informacija i koje će sigurna sam biti dosta korisne za sve ove teme o kojima smo govorili o primjeni ljudskih prava a ovo izvješće nam daje opširan pogled na sva ona područja o kojima smo govorili od švedskog predsjedništva. Mi smo izanalizirali trendove, podatke, izmjene od 2007. do 2012. godine, uključujući i podatke iz 2013. godine i radi se o veoma interesantnom velikom sažetku onome što se sve dešavalo u područjima tehničke akcijske platforme. Zatim e, postoje partnerstva koje želimo ostvariti ove godine kako bi ovo izvješće bilo korisno za sve njegove korisnike. Što se tiče indeksa o rodnoj e, e, ravnopravnosti, tu imamo područje tu imamo jedno poglavlje o neravnopravnostima na koje se želimo usredotočiti točiti, na tome smo već radili, ali se želimo ponovno vratiti na to područje i izanalizirati sve podatke s kojima raspolažemo i vidjeti na koji način ti podaci su se izmijenili ili ne i na koji način se razlikuju 28 država članica. Pokušat ćemo e, da ti podaci budu usporedivi u svih 28 zemalja. Ovdje vidite koji su sve naši partneri i, koje organizacije nam pomažu u prikupljanju statističkih podataka. Što se tiče statistika o rodnoj ravnopravnosti, smatram da je to također pitanje koje je od velikog značaja veoma često razgovaramo s ljudima o tim statističkim podacima koji veoma pozitivno e, reagiraju na njih. Mi ćemo sljedeće godine otvoriti bazu podataka koja će e, sadržati sve one statističke podatke koje se tiču rodne ravnopravnosti, a to znači da se tu neće raditi samo o pokazateljima i informacijama koje imamo u indeksu, već isto tako će se to ticati tehničke akcijske platforme, podataka o nasilju nad ženama i svih drugih e, podataka s kojima raspolažemo. Isto tako ćemo razviti poseban softver e, kako bi svi ljudi koji to žele mogli obavljati E, istraživanja u ovom području i koristiti naše podatke. Ljudi će se moći e, će moći otići u tu bazu podataka, uzeti podatke koje su im nužne, nužni kako bi e, napravili tabele E, ukoliko ih žele napraviti i zato smatramo da je ovo također e, jedan bitan zadatak za nas. Što se tiče nasilja, upravni odbor je odobrio naš petogodišnji plan o e, pitanju nasilja nad ženama Ove studije smo ovdje htjeli naglasiti, iako smo radili na drugim studijama proteklih godina, zbog toga što smatram da su ovo studije koje su jako važne. Malo čas smo spomenuli sakačanje ženskih genitalija. Prije dvije godine smo po prvi put napravili europsku studiju o sakačenju ženskih genitalija koja je urađena na zahtjev bivše povjerenice Reding a to je studija koja je služila kao temelj za objavljivanje naše komunikacije kasnije. Sada želimo raditi nastavak te studije, bit će završen krajem sljedeće godine. Radi se o detaljnoj studiji, o svim rizicima E, mladih djevojčica kojima su osakačene ženske genitalije. To je studija koja će obuhvatiti tri e, zemlje i nadamo se da će sljedeće godine ova studija biti na raspolaganju. Tu ćemo vidjeti koje metode se koriste u kojim situacijama, kako države i na koji način države članice mogu koristiti političke instrumente kako bi se podigla svijest o ovom problemu i kako bi se naravno smanjilo E, smanjila takva vrsta nasilja nad, ženama. Zatim imamo trošak nasilja, to je studija koju smo već završili i koju ćemo e, objaviti 8.12. u vijeću, odnosno ne, ispričavam se, 10.12. ovdje u parlamentu. E, Predsjedavajuće E, FEM odbora će također biti tu. Ova studija je zatražena i od Europske komisije kako bi se vidjelo na koji način države članice zaista mogu izračunati i procijeniti trošak e, nasilja nad ženama. Ono što smo mi učinili u ovoj studiji je da smo identificirali e, funkcioniranje i modele koji se koriste i koji su se koristili u sličnim studijama, ne toliko u Europskoj uniji već e, u nekim drugim državama, a koji se temelje na deset studija a pristup koji smo koristili je bio analiziranje e, podataka, pristup e, podacima, ovdje govorimo i o administrativnim podacima, analiza tih podataka, zatim ankete o e, poštivanju ljudskih prava, prava žena kao i nacionalne ankete. Radi se o vrlo interesantnoj studiji koja e, će se i dalje razvijati sljedeće godine. Ovo je e, studija koja je napravljena uz minimalno dostupne podatke gdje smo koristili i administrativne podatke iz administrativnih izvora kako bismo vidjeli što sve danas postoji u službenim i administrativnim statistikama, naročito na razini država članica Europske unije. Ovo je studija dakle, koja će biti objavljena 8.12. u zgradi vijeća. E, tu ćemo također okupiti i ljude zadužene za e, policiju i e, pravosuđe. Mi u ovoj studiji analiziramo e, pravosuđe, zdravstvo, socijalne službe, policijske službe i sve one službe koje se bave ovim pitanjem i e, tu govorimo koje su podaci na raspolaganju u policiji i pravosuđu raspolažu sa najvećim brojem statističkih podataka, ali skoro da i nema statističkih e, podataka koje su dostupačne, pristupačne u svim državama članicama, a to je ogroman izazov za sve nas. Sljedeće godine kada budemo radili na, raz, na detaljnijem analiziranju ove studije, vidjet ćemo na koji način možemo uskladiti definicije, jer e, vidjet ćete da su definicije veoma često različite i čak da se i samo prijavljivanje nasilja nad ženama e, razlikuje od zemlje do zemlje. Moramo vidjeti na koji način se to može uskladiti kako bi bilo usporedivo. I na kraju naravno imamo ovo e, studiju o administrativnim podacima, o tome sam već prije govorila. Imamo također dugoročni e, radni plan koji sam spomenula malo čas. Zatim ćemo se baviti e, utvrđivanjem koncepata i metodologija koje se koriste pri prikupljanju e, podataka, uključujući dobre prakse i e, vidjet ćemo na koji način ćemo razviti pokazatelje jedan, dva ili više koji će nam omogućiti da napredujemo na području borbe protiv nasilja nad ženama u Europskoj uniji. I kao što vidite ovdje nacrtanu e, bijelu vrpcu, to je kampanja koju e, smo mi započeli. E, Martin Schulz nam se također pridružio i održao je e, govor koji je dostupan na internetu. Nadamo se da će više zastupnika nam se pridružiti, kao što je to spomenuo i gospodin Tarabela. On je muškarac koji pokušava utjecati na promjenu ponašanja, naročito mladih muškaraca. Ovo je kampanja koja je za koja će biti započeta 10.12. u Europskom parlamentu. Mi ćemo tajništvu poslati sve nužne informacije o ovome i nadamo se da ćete nam se svi pridružiti jer se radi o veoma e, bitnoj poruci koju želimo poslati. Ovo su sve naši partneri, a sada gender mainstreaming. O početkom sljedeće godine mi ćemo započeti početi i učiniti dostupnim e, veoma bitan instrument e, putem interneta na području e, gender mainstreaminga i u našoj studiji smo naglasili koliko je bitno pokazati primjere onih područja koja nisu tradicionalno rodno osjetljiva područja, ali su područja u kojima postoje rodne e, neravnopravnosti i želimo vidjeti na koji način e, se mogu koristiti instrumenti koji su nam raspolaganje kao i metode i dobre prakse države članica e, da bi se borili za rodnu ravnopravnost i tu također imamo instrumente za izgradnju kapaciteta. Mi ćemo biti vrlo ambiciozni i pokušat ćemo u svim sektorima politike Europske unije raditi na promoviranju e, rodne ravnopravnosti uz pomoć različitih e, glavnih uprava Europske komisije i vidjeti na koji način možemo dobiti potporu ljudi za ova pitanja. Što mi radimo za korist rodne ravnopravnosti? Mi ćemo započeti studiju za prikupljanje e, gospodarskih e, i socijalnih e, slučajeva koji nam mogu biti od koristi za uvjeravanje političara e, za danji rad na rodnoj ravnopravnosti. Jer mnogi misle da je ovo pitanje već riješeno, a zapravo nije. Trebamo još više raditi na rodnoj ravnopravnosti. Zatim imamo e, dokumentacijski centar e, u Europskoj uniji ponekad terminologija e, koju pronalazimo u tezaurusu e, jednostavno nije postojeća kako bi se opisali određeni fenomeni. Naprimjer, e, terminologija za gender mainstreaming nije dostupna i e, kada želite samo unijeti neku ključnu riječ da pronađete određeni pojam, ponekad ne možete pronaći zbog nepostojećih definicija. Mi smo u komisiji i parlamentu pretražili određene e, knjižnice i tražili smo od Eurovoka i drugih zainteresiranih strana da radi sa nama na ovom pitanju na razvoju i definicija i opisa pojmova i usklađivanju terminologije koja nam je E, svima potrebna. Zatim imamo komunikacijske strategije i već sad nam se pridružava dosta zastupnika, naročito iz odbora FEM i prošle godine i ove godine smo E, razgovarali sa zastupnicima koji traže više informacija o rodnoj ravnopravnosti i postoji e, dokumentacijski centar na različitim jezicima gdje možete pronaći različite studije jer postoje e, i nacionalne studije i dokumentacijski centri u državama članicama i mi imamo barem 10 ili 12 država članica koje su nam se pridružile i kroz našu internetsku stranicu možete doći do informacija e, iz tih e, država članica. Znači, mislim da je ovo također značajno za sve nas. Zatim, Eurogender, e, također jedan od naših zadataka. Mi ćemo napraviti procjenu Eurogendere kako bi vidjeli kakve E, funkcije su nam nužne za Eurogender e, i što sve još trebamo poboljšati. Što se tiče međunarodnih aktivnosti, mi smo veoma e, uspješno do sad surađivali sa zemljama koje se žele pridružiti Europskoj uniji i sutra imamo jedan zanimljiv događaj gdje će, na kojem će jedna zemlja članica pokazati novu inicijativu, radi se o Švedskoj zapravo, a mi e, ćemo se, mi ćemo surađivati i sa zemljama istočnog partnerstva u na jednoj konferenciji koja će biti održana, koja će se trajati dva dana. Švedska vlada u suradnji sa IPom, odnosno kroz IPU, e, će e, organizirati tu konferenciju gdje će se govoriti o tome koliko su bitni kapaciteti, koliko je bitno znanje i uloga tijela koja se bore za rodnu ravnopravnost, koliko je sve to bitno i koliko je bitna koordinacija između svih tih tijela za promoviranje rodne ravnopravnosti. I naravno, međunarodne organizacije sa kojima surađujemo e, su također od velikog značaja, naročito kada govorimo kao e, o konvenciji SIDO ili pekinškoj akcijskoj platformi. Dakle, rad međunarodnih organizacija je u ovom području jako bitan. Dakle, to bi ukratko bile svi naši zadaci za narodni period i e, sve ono čime smo se do sad bavili. Hvala vam. Muchas Hvala, Vaše izlaganje je bilo svakako iscrpno i uvidjeli smo koja nas količina rada očekuje, što nas, a što vaš institut i svakako će ovo istraživanje biti korisno kao sredstvo za naš daljni rad. Sada otvaram raspravu. Želi li se tko javiti za riječ? En primer lugar, tiene la palabra la vicepresidenta de esta comisión, la señora. Eh, riječ ima potpredsjednica ovog eh, odbora, gospođa Blinkević-Jute. Hvala. Kao prvo želim zahvaliti institutu za rodnu ravnopravnost i njegove ravnateljici gospođi Langbak na ovom isrpnom predstavljanju izvješća o djelovanju instituta i o njegovim planovima za budućnost. Rezultati ovog izvješća pokazuju potrebu za postojanjem ovakvog instituta zato jer ne raspolažemo kao zemlje članice dovoljnim podacima koji bi nam omogućili da steknemo potpuni uvid u stvarnu situaciju. Čak i uz pomoć indeksa za jednakost spolova. Ako uzmemo onda u obzir te rezultate, Europska unija je tek na pola puta ka postizanju svojih krajnjih ciljeva, zato jer prema ovom indeksu u prosjeku imamo tek 54 od mogućih 100 bodova. Zbog toga vaš institut kao i druge europske agencije i europske institucije trebaju još dobro zasukati rukave. Također sa nestrpljenjem iščekujemo ovaj događaj 10. prosinca i nadam se da će tome prisustovati brojni kolege. Kao što znate, događaj je posvećen nasilju u obitelji, nasilju nad ženama i mislim da bismo tada trebali raspraviti o mogućim mjerama za borbu protiv takvog nasilja i o mogućoj suradnji i načinima na koje tu suradnju treba proširiti. U nedavnoj razmjeni mišljenja sa Svetim Ocem dodirnuli smo se i pitanja nasilja što samo pokazuje koliko je to aktualno pitanje. Trebamo zbiti redove i trebamo surađivati na suzbijanju nasilja nad ženama i također u nalaženju mogućih rješenja. Također želim čestitati institutu na pokretanju Centra za dokumentaciju i istraživanje koji raspolaže i tradicionalnom i digitalnom knjižnicom i to smatram doista vrlo pozitivnim korakom zato jer vjerujem da će se time i studenti i istražitelji često služiti, ali Smatram da će se time služiti i političari. Dakle, želim vam zahvaliti na svim vašim aktivnostima i želim vam sve najbolje za budućnost, zato jer se već jasno vide rezultati vaših aktivnosti. Hvala riječima gospođa Vana. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice i Hvala gospođo Langbak na vašim informacijama. Već sam spomenula važnost statističkih podataka i u tom smislu vaš je rad važan. Vi ste spomenuli gender mainstreaming također raspolaganje financijskim sredstvima. Imate li neke statističke podatke o takvom financiranju? Zato jer sam ja postavila to pitanje na odboru za proračun i oni su rekli pa nemamo podataka, htjeli bismo to pobliže razmotriti, ali nemamo informacija. Ja sam rekla, obratite se institutu za ravnopravnost spolova i oni sigurno imaju nešto. Oni su rekli, a koji institut? Dakle, moje je pitanje kako možete upoznati javnost sa svojim e, institutom i sa njegovim postojanjem, zato jer smatram da i u nastupu prema javnosti i prema parlamentu bi bio potreban određen marketing. Dakle, ti se podaci kojima raspoložete bi se trebali koristiti, trebali bi biti na raspolaganju svim političarima, a naročito onima koji nisu upoznati baš sa rodnom statistikom. Hvala. Sljedeća govornica ima riječ. Hvala. Imam jedno vrlo konkretno pitanje. Zanima me je li institut provio istraživanje o izdvajanju javnih sredstava za potrebe politike ženskih pitanja u zemljama članicama i zanima me imate li te podatke po zemlji članici. I na kraju ima riječ gospođa Nojs. Hvala lijepa na iscrpnom izvješću. Bilo je vrlo zanimljivo. E, imamo e, potrebu veliku potrebu za znanstvenim podlogama. Je li moguće e, da vi rješavate ta pitanje? Ako imamo neke podatke e, i kako, ako trebamo neke podatke, možemo li vama dati nalog da to istražite? Hvala. Muy bien. Creo que las preguntas... Mislim da su oba pitanja bila vrlo konkretna. I odmah dajem riječ gospođi Langbak e, koja će nam odgovoriti na ta pitanja. Thank Hvala, pitanja su bila vrlo doista konkretna i ako ne mogu sada dati odgovor na njih, onda ću učiniti to u najdulje tjedan dana. Evo, da se osvrnem na pitanje gender mainstreaminga i financiranja takvih potreba. Dakle, već e, pripremamo našu strategiju za gender mainstreaming i također imamo i mm, procjenu učinka na e, ravnopravnost spolova i imamo sredstva koja su s time povezana, no e, želim odgovoriti na pitanje o osvješćivanju. Da, još uvijek postoji taj problem, tek postojimo četiri pol godine i sada trebamo komunicirati prema van. I o tome smo razgovarali, no e, za iduću godinu kada, e, odnosno prije nego što budemo imali web stranicu, pripremit ćemo informacije o različitim e, sektorima i također smo razgovarali i sa raznim odjelima unutar parlamenta o tome kako se ravnopravnost spolova povezuje sa zaštitom okoliša, sa recimo obrazovanjem ili sa drugim područjima i to će biti sadržano na našoj web stranici i dio toga, dio te rasprave će biti i za nje financiranje za takve potrebe. Već postoje određene inicijative, a također je to i u našem izvješću o pekiškoj e, akcijskoj platformi gdje izvješćujemo o, o alatima za gender mainstreaming, gender budgeting i također za procjenu učinka i iz e, raznih zemalja imamo dobre primjere. E, Austrija je recimo izvrsna i vrlo napredna u tome. Dakle, već e, razrađujemo neke pristupe, a to će ovisiti naravno što budemo dalje radili, će ovisiti o zahtjevima naših dionika, ali u svakom slučaju slažem se s vama da trebamo više i bolje komunicirati. Kada je riječ o izdvajanjima u zemljama članicama za E, potrebe za zaštite ženskih e, prava, pa nemamo podatke o tome, imamo one kvote koje su već ugrađene u strategiju komisije ili u uredbu. I to su podaci koje mi obrađujemo i ako su nam upućeni neki dodatni upiti, onda se oni uglavnom odnose na e, udio toga u ukupnoj situaciji Europske unije, tako da ne raspolažemo sa pojedinačnim podacima, ali imamo nacionalne akcijske planove, imamo Pekiško izvješće koje je dalo doista dobar i opsežan pregled i tu možemo vidjeti e, koje su prioriteti zemalja članica, recimo cyberkriminal, također zaštita djevojčica. Imamo neki uvid u tome, ali nemamo to kvantificirano novčano. E, kada je riječ o konkretnim podacima i prikupljanju istih, imamo bazu podataka koju sada izrađujemo i koja bi E, trebala vam pružiti sve podatke o ravnopravnosti spolova. Mi imamo naš proračun koji je, kao što znate, europski proračun i mi, kao i sada, planiramo naprijed što znači da kako bismo mogli dodati neku aktivnost, osim ako se ne radi o nečemu vrlo sitnom, onda to trebamo izraditi za naš upravni odbor, dakle to bi iziskivalo određeno vrijeme kako bismo proveli jednu specifičnu studiju, no podaci, informacije kao što je gospođa Blinković jute spomenula su prisutni u našem centru za dokumentaciju. Do tih podataka možemo doista vrlo brzo doći. Hvala. Svakako ćemo obrno koristiti ono što izrađuje institut, kao što je i rekla gospođa Blinkević-Jute. Nadam se da ćemo i u budućnosti moćni imati slične susrete i to nadam se što redivitije. Evo, ovime je ovaj današnji sastanak završen. Vidimo se sutra ujutro. Imamo sastanak koordinatora u 9 sati, a sastanak odbora počinje u 10. Hvala i želim ugodnu večer.